Što se tiče članka 266, odbor za e, ustavna pitanja je tražio tumačenje aneksa 16 poslovnika e, vezanih za direktive. U komisiji ćete pronaći tekst. Ako nemamo prigovora, od strane bilo koje, koje kluba zastupnika ili e, zastupnika, onda će to proći. Isto